So, good morning everybody, welcoming those who are here. Dobro, možemo polako započeti. Zapravo smo već malo i zakasnili. na drugih kolege će imati vremena stići i smjestiti se. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Imali kakvih komentara na to? Ukoliko ne, dnevni red je usvojen. Možemo prijeći na obavijesti predsjednika ili predsjedatelja, njih je nekoliko, prije svega napredovali smo znatno na šestom političkom trijalogu o eorp šestog, šestog, kao što sam čuo trajalo je duže od ponoći, tako da smo doista stavili, stvarili napredak. Osobito po pitanjima prekograničnih aktivnosti gdje je sada priznato da tijekom prekograničnog poslovanja može doći do nedostatnog financiranja u kojem slučaju bi trebalo poduzeti odgovarajuće radnje da bi se financijska situacija normalizirala. Prekogranični transfer mirovinskih prava doći do je autorizacije s jedne strane osobe koja zaprima sredstava uz prethodnu suglasnost države koja šalje sredstva. Što se depozitara tiče, imenovanje depozitora postala je mogućnost tako odlučuje država članica u skladu sa stalištem EP-a. Međugeneracijska ravnoteža također ER treba trebao uzeti u ravnotežu, ravnomjernu raspodjelu rizika i prednosti između pojedinih generacija. Socijalni i drugi rizici gdje ERP više će sada morati razmatrati rizike tipa ESG tijekom donošenja odluka o investicijama, uključuje sva poduzeća koja bi mogla imati više povratne investicije, ali bi mogle postati e, nekorištene mirovine. dokumentacija o tome prestalo pretvorena je u jednu načelnu izjavu koja je fleksibilni instrument a za to se upotrebila struktura EPA. Što također uzima u obzir mišljenje odbora Employment. Toliko EIORP-u. Zapravo nastavljamo na tu temu. Treća direktiva o financijskim uslugama, poput CRD 4 sloventnosti 2, razjašnjava da odredbe za sve, nadam se da ne smetamo, kaže predsjedatelj, govorimo o odredbama o tajnosti, koje se primjenjuju, uzimajući obzir 262, članak našeg ugovora. Ostalo još nekoliko neriješenih točaka i tehničkog rada prije konačnog sporazuma, no očekuje se da će do toga doći prije kraja lipnja i nadamo se da će nizozemsko predsjedništvo to moći zatvoriti, a zahvaljujući našem pregovaračkom timu. Podsjećamo kolega da ćemo danas imati od 11.15 do 13 jednu zajedničku sjednicu odbora Empel i Ekon nakon sastanka Reorganizirat ćemo raspored sjedala, tako da ćemo imati popodne drugi dio tog sastanka sa gospodinom Dragijem, što se tiče informacija sa posljednjeg sastanka koordinatora 15. lipnja, imamo sažetak preporuka i odluka, nominacije. Dakle, izvješće o četvrtoj direktivi protiv pranja novca, izrađeno zajedno sa odborom LIBE, time je za to je zadužen EPP, i radi se aktivnostima za osnaživanje uključenosti ne, koranjih korisnika u polju financijskih uzluga za to će biti zaduženi zeleni. Informacija o porezu o dohodku, za to smo zatražili da se radi na temelju članka 55. ili da budemo vodeći odbor, za to će biti nadležan klub SID. Godišnje izvješće za bankovnu uniju 2016. ima EPP, Fintech, što god da to značilo, kaže predsjedatelj ima ALDE. Dobro, vi znate o čemu se radi. I zapravo fintech uključuje sve i ništa, tako da tu imate cijeli niz stvari na koje možete raditi. Zatim funkcioniranje franšiziranja u maloprodajnom sektoru, da ćemo svoje mišljenje o tome prema članku 54. zadužen je klub SID. Što se europskog semestra tiče, predsjedatelj će pitati konferenciji predsjednika odbora te zatražiti da i Ekon sastavi dva izvješća, jedno o EGS-u, jedno o preporukama Eurozoni, koji će za cilj imati e, plenarne u veljači i 2017. i tražit će se mišljenje o interinstitucionalnom sporazumu koje je potrebno započeti bez odgađanja. Za financijsku pomoć predložene aktivnosti za drugu polovinu 2016. usvojeno su, bit će održan sastanak sa institucijama nakon službenog završavanja revizije, što će biti dodano programima. ECB održat će se dva saslušanja, prvo sa ECB-om, drugo nadamo se odmah nakon tog zasjedanja koje će izraziti stajalište poslodavaca. Zatim nastavljamo raditi na zahtjevu u kojem se tajništvo bavi o trenutnom pravnom okviru te nadzoru nad delegiranim aktima i FRS će biti jedna od sljedećih tema kojima ćemo se baviti. A tema za nadolazeće sastanke bit će slometnost 2 te neki drugi, neke druge teme za koje se ja nadam da neće biti MIFID, već da ćemo danas napredavati na tu temu. IFRS 9, tu smo podržali slanje pisma povjereniku Hillu kojim se možemo pozabaviti različitim razlozima za brigu vezanim uz svanje, jer sa devet koordinatoru su također odlučili raspraviti e, kada će se održati glasanje na odboru Ekon, to će biti 29.9.2016. I zatim u listopadu na plenarnoj 1. Koordinatori su također usvojili prijedlog o studiji za konkurentnost kojom se bave time koliko korištenje trenutnih instrumenta na raspolaganju može doprinijeti ostvarivanju ili upravljanju unutrašnjim energetskim tržištem, imajući u vidu energetsku uniju i kao predsjedatelj radne skupine ja se zahvaljujem koordinatorima. Nakon povratne informacije izvjestitelja izvjestitelja u Sjeni, također je dogovoreno na načelu da glasanja o PDV-u bude održan 13. srpnja, a javna rasprava nakon ljetnog raspusta. Dakle, imat ćemo glasanje, saslušanje, te nakon toga ide na plenaru. Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti u Bratislavi bit će održana, odnosno od Kazan će biti sastanak odbora Ekon 17.10. kako se ne bi poklopio sa ovim događajem sastanak odbora 27. srpnja lipnja dogovoreno je da će biti održano od 3.30 do 7.30 na večer i to je sve od obavijesti Dakle, možemo prijeći na delegirane provedbene akte, odnosno nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama, odnosno regulatornim tehničkim standardima i uredbu koja se bavi e, tržištima financijskim instrumentima, pa riječ odmah dajem izvjestitelju koji će nastaviti na njemačkom, ako vas ne smeta. Dame i gospodo, prije ću dati riječ i srdačno pozdraviti gospodina Tilmana Hödera iz e, FISME i Stivena Majora iz ESME. Ispričavam se. Dakle, drago mi je što ste ponovo tu s nama i što ćete s nama razgovarati o Mifidu i Mifiru. Predvidjeli smo po pet minuta za svakog govornika, a potom će izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni dobiti riječ, a potom ćemo imati spontano javljanje za riječ. Dakle, najprije dajem riječ gospodinu Hansu Stevenu Majoru. Izvolite. Izvolite, Steven. Hvala vam, Markus, što ste mi dali riječ. E, doista dijelim namjeru da se ovo pretvori u posljednji e, nadzorni e, sastanak o Mifidu. Zahvaljujem dakle još jednom što ste mi dali priliku da raspravim sa članovima odbora Ekon trenutno stanje stvari vezano s provedbu Mifida 2. Ova provedba bit će ključna kako smo se pobrinuli da cijelokupni ciljevi MIFID-a 2, kao što su predviđeni od strane su zakonodavaca, budu i u stvarnosti i praksi provedeni. ESMA je podnijela 42 nacrta tehničkih standarda komisiji po pitanju mifid i mifir 2015. nakon što je finalizirala svoje tehničke savjete u prosincu 2014. Za tri nacrta tehničkih standarda komisija obavijestila ESMO o namjeri da uvede promjene, što znači da ESMO zapravo očekuje da će velika većina standarda biti pravodobno usvojena od strane komisije bez amandmana. Što se tiče eh, nedavno usvojenih eh, delegiranih akata, sa zadovoljstvom napominjem da što se tiče zaštite ulagača, čini se da je komisija u najvećoj mjeri eh, slijedila tehnički savjet ESME iz prosinca 2014. Ja sam također izdala tri mišljenja tim standardima, o standardima koje komisija planira podržati uz amandmane, dok se načelno snaže, slaže sa pristupom ESME. Ovo se bavi pitanjem transparentnosti, pozicijskih limita i drugih aktivnosti. Svi smo svjesni koliko je važno da to sve bude uključeno pravodobno, u ovo dok se u potpunosti poštuje razina prva mifida i zahvaljujem ovdje Ekonu na pismima 27. studenog 2015. i 7. travnja 2016. na temu ovih standarda u kontekstu kojih smo potpunosti uzeli u obzir ili koliko je to moguće njihovo mišljenje pri izdavanju našeg. Za transparentnost smatramo da je pristup predostrožnosti na mjestu i uvijek smo smatrali da je početak odredbi koja se time bave za ovako veliku grupu imovine nekretnina nešto što je poželjno i zbog toga smo usvojili standarde za transparentnost kako bismo za nevlasničke vrijednosti papire imali mogućnost veće fleksibilnosti i kako bi od toga profitirale sve e, kategorije kako je dogovoreno. Dakle, u praksi to znači da će manji broj obveznica biti podložen ovim odredbama transparentnosti, a druge će biti podložne tome samo ako su znatno manjeg opsega nego što je to bilo određeno u početnom predlogu. Predlog komisije je da se manje strogo kriteriji primjene u početku, zatim često provoditi godišnju procjenu i polako uvoditi sljedeće faze. Suprotno ovom predlogu, ESMA je svom mišljenju predložila da sve četiri faze postupnog uvođenja budu uključene u samom standardu od samog početka, dakle, a prelazak na sljedeću fazu nešto što se već planira i uključuje. Ako dođe do okolnosti koje bi trebalo odgoditi prelazak na sljedeću fazu, to će biti provedeno kroz amandman standarda. Vjerujemo da ovaj pristup daje maksimalnu pravnu sigurnost i jasnoću svim dionicima, ali isto tako omogućit će nadzor Europskog parlamenta. Nadalje, po stalištu ESME predlog komisije dovodi opasnost da se ne ispuni želja su zakonodavaca da se na tržište obveznica uvede veća transparentnost ili da se to učini uz velike zaostatke zakašnjenja. Tijekom prve faze naš rad se pokazao zadovoljavajući. Imali smo tri regulatorno tehnička standarda, odnosno procesi za tako nešto su po nama e, prilično skupi i mogli bi omogućiti, mogli bi dovesti do kašnjenja. Sistem kvota koji su uključeni odredbama ne bi, eh, bi profitirali od prednosti koje bi bile uvedene u usporedbi sa trgovinskim platformama koje bi bila provedena na duže ili čak neograničeno razdoblje. Što se tiče standarda za pozicija limita, integrirali smo ovdje zahtjev komisije koji vjerujem da u velikoj mjeri eh, jest usklađen sa zahtjevima Europskog parlamenta i u načelu eh, striktni limit od 2,5% može biti nametnut za važno područje poljoprivrednih derivata derivata, a ugovori sa ograničenom likvičnošću sada će imati višu maksimalnu granicu. Jasno je određene mjere da se bavi sa pitanjima potencijalno divergentnih opskrba i tvorenih interesa i da se pobrinje da dođe do dosljednosti kada se prelazi na spot ugovore. Kako bih vam dao uvod, uvid u ove izazove pred nama, procjenjujemo da za limit ti za otprilike 15.000 likvidnih ugovora moraju biti uspostavljeni od strane nacionalnih regulatora, a ESMA će morati e, dati svoje mišljenje za svaki od tih ugovora koji će stupiti na snagu. I za kraj e, imamo popretne aktivnosti. Svještan sam da je mišljenje ESME nešto što ne rješava teško pitanje pred nama, s obzirom da ne predlažemo konkretni test na temelju kapitala, no smatramo da takav test ima e, znatne nedostatke Glavni su mm, to da nefinancijske institucije ne primjenjuju kapital na trgovinu derivata, to bi to bilo skupo za provedbu, osobito za manje nefinancijske institucije. Nadalje, kapital potreban za trgovinu nefinancijskim derivatima mijenjao bi se tijekom vremena znatno, ovisno o trgovinskim pozicijama, te da li bi tako nešto e, zadovoljilo test kapitala bilo uključeno u zahtjeve MIFID 2 pokazalo bi se e, nestabilnim. Također komisija e, može raditi na ovakvom testu kapitala, ali nismo smatrali da možemo ići dalje u predlaganju pojedinih tragova pragova, jer trenutno nemamo podataka na raspolaganju za izračunati takve pragove. Dakle, postavlja se pitanje da li su ovi pragovi tehničko pitanje samo ili od izbor politike vezano s koje bi nefinancijske institucije bile trebale, biti stavljene pod nadzor ove uredbe. Hvala vam i spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Zahvaljujem Stevenu Majoru, riječ dajem Termanu Milleru, zaduženom za sigurnost tržišta. Izvolite. Poštovani zastupnici, poštovani izvjestitelji, izvjestitelji u Sijeni, dame i gospoda. I mi smo vrlo zadovoljni što smo dobili priliku obavijestiti vas o stanju stvari vezano uz MIFID 2 i njegovu provedbu. Znatan rad je proveden tijekom prošlog našeg sastanka i cijeli delegirani akt ili svi delegirani akti su usvojeni, dva za MIFID 1 za MIFIR i oni su trenutno u procesu nadzora pred vama i doista smo zadovoljni što možemo reagirati na sva vaša pitanja vezano uz neke od politika iz ovih akata. Gotovo, budimo skromni, brzo se približavamo sredini izrade naših regulatornih tehničkih standarda, 16 je dakle već usvojeno i većina će biti usvojena ako sve bude odrađeno prema rasporedu prije ljetnog raspusta, možda dođe do određenog kašnjenja vezano uz jedan od tri koji su bili stavljeni u drugi krug pregovora, što me dovodi do suštine naših političkih odnoka koje su donesene, a to su da su tri RTS-a, koje je predsjednik ESMA već spomenuo, e, bili podvrgnuti amandmanima. Tu neću ući u tehničke detalje, samo ću par rečenica objasniti e, logiku kolegija komisije. Dakle, da se ova tri standarda pošalju u drugi krug. Kolegi je razmotrio širu sliku europsko gospodarstvo i pokušao vidjeti što moramo učiniti kako bismo proveli smislene reforme i odradili potrebne ispravke, ali da se istodobno ne uništavaju stvari koje dobro funkcioniraju. Prirodno usredotočili smo se kada uzimamo jedan općeniti gospodarski pristup na korporativne obveznice. Ključni alat za financiranje europskog gospodarstva, ključni alat za poduzeća kako bi došlo do kapitala i tu mora biti osobito oprezni kako bismo sačuvali funkcionalno tržište u tom smislu. Što objašnjava našu želju da imamo jedan raspored postupnog uključivanja i tu smo u bliskoj suradnji radili sa ESMom kako bismo pronašli odgovarajuća mjerila za obveznice koje će biti e, podvrgnute pravilima pretrgovinskoj transparentnosti. Slažemo se dakle sa rasporedom, sa postupnim uvođenjem toga, koliko obveznica će biti unutar programa, koji je sam program i vjerujemo da što se gospodarske aktivnosti tiče i makroekonomske stanja Europske zajednice, da bi ESMA trebala provesti jednu holističku analizu funkcioniranja tržišta obveznica prije nego što se prelaze iz jedne u drugu fazu. A to znači da bi trendovi financiranja trebali biti identificirani, procijenjena likvidnost tržišta i jedan oprezan e, i razmotren pristup e, uključen kada se iz faze u fazu prelazi. Smislen način da bismo to postigli jest da izvješće e, prethodi odluci prelaska u sljedeću fazu usvaja se novi RTS koji će također biti podvrgnut demokratskom nadzoru ovog doma. Što se drugog pitanja tiče robnih derivata, bavimo se brigama parlamenta o vrlo osjetljivim poljoprivrednim proizvodima, prehrambenim proizvodima i pozdravljamo uvođenje nižeg praga za visoko likvidne poljoprivredno prehrambene ugovore. Najveći izazov s kojim se kao institucija susrećemo je te popratne aktivnosti, odnosno standard za te aktivnosti koji će biti na mjestu. To je veliki izazov, velika odluka o tome koliko nefinancijskih poduzeća će u budućnosti biti podvrgnuto autorizaciji MIFID-a i to ima daleko sežne posljedice, uključujući naravno i zahtjev za kapitalom koji se na MIFID primjenjuje. Dakle, to doista moramo dobro odraditi. Pozdravljamo činjenicu što nam je ESMA dala svoje mišljenje. Ne radi se o nacrtu RTS-a, tako da još i mi moramo mnogo na tome raditi i to ćemo odraditi. Imamo za to potrebno stručno znanje kako bismo dakle procijenili pojedine opcije koje nam je ESMA ponudila. Također ovdje imamo meni jedan izbor pet opcija za test popratnih aktivnosti, dakle peta opcija je vezana za definiciju same trgovinske aktivnosti ili spekulacije. Imamo dvije varijante za glavnu poslovnu aktivnost. I na temelju toga morat ćemo definirati jedan omjer i pažljivo ćemo nadzirati pojedine opcije, osobito što se tiče toga što predstavlja spekulativne aktivnosti trgovine i tada ćemo to ponovno usporediti sa time kako je moguće dodijeliti kapital glavnim poslovnim aktivnostima. Vjerujemo da u ovom standardnom kapitalu, dodjeljivanju kapitala, odnosno raspodjelu između dvije aktivnosti, moramo biti oprezni, dakle to je već uključeno u odredbama prve razine i svjesni smo da kapital, test kapitala nije jedini mogući test i zbog toga postoji načelni opći tržišni test. Radit ćemo na ovom standardu što je brže moguće. Ukoliko dođe do kakvih kašnjenja, možda će ona biti vezana upravo za ove ovaj standard, jer tu moramo doista znatan dio posla još odraditi. Hvala. Hvala lijepa gospodine Ljudas. Sada riječ dajem izvjestitelju, Sada ću doista prijeći na njemački. Dakle, najprije srdačno zahvaljujem na prezentacijama ono što je do sada učinjeno. Mislim da smo tek e, e, nedavno zapravo poslali jasan signal tržištima i želim zapravo e, zahvaliti svim kolegicama i kolegama i predsjedništvu vijeća što smo to uspjeli tako brzo obaviti posao. Mi smo u trijalogu bili brži nego što je komisija uspjela E, podastati sve prijedlog. A što se tiče daljnjeg e, vremenskog plana, zapravo bilo je obećano da će do glasanja na plenarnoj već sve biti e, gotovo, međutim od toga smo još daleko. Što se tiče savjetovanja o, provizijama, tu se radi o uvođenju novih elemenata. Jedan prijedlog je bio da se e, imenuje e, konkretne e, prijedloge i pitanje kako, zašto komisija, što komisija misli o prijedlogu Europskog parlamenta. Nadalje, što se tiče telefonskih popisa, beschäftigen Gleichzeitig obaveza snimanja e, odnosi se i na e, osjetljive i povjerljive interne razgovore. Dakle, po mom mišljenju na to treba gledati kao na jednako vrijedne instrumente, međutim te obaveze nisu predviđene za interne komunikacije E, dakle, e, oba ta sustava su jednako vrijedna. Nadalje, važno je razjasniti, a tu postoje različite interpretacije od strane nacionalnih nadzornika, kako bi se trebalo postaviti prema Commission Sharing Agreements. E, dvije velike zemlje članice imaju potpuno suprotne interpretacije, naime jedna da je to moguće, a druga da to nije moguće. Zato bi bilo zato bi e, pomoglo kada bi komisija to razjasnila. E, analiza što se tiče ciljnih tržišta, dakle zahtjevi e, MIFID u okviru MIFID sve su vrlo jasni, dakle proizvođač, a ne prodavač treba izraditi tu analizu. U članku 10 direktive sada međutim stoji da proizvođač e, dakle tu nije jasno tko je zapravo odgovoran za e, analizu ciljanog tržišta i molim komisiju da to razjasni. Bitno je jasno definirati koji kriteriji trebaju biti primijenjeni e, na razini 1 smo utvrdili da se to treba e, odvijati na e, e, sa većom učestaloću češće parlament je predložio je uvođenje jedne de minimis granice međutim upravo i to bi upravo olakšalo posao manjim institucijama, međutim komisija nije slijedila taj prijedlog Europskog parlamenta i mi postavljamo pitanje zašto. Što se tiče kriterija za e, sustavne internalizatore, mi smo skeptični u vezi sa pristupno, odnosno definicijom E, jer se tu govori samo o izvjesnim financijskim instrumentima, a postavlja se pitanje kako pojedine klase financijskih instrumenata mogu biti e, definirane, odnosno razdvojene jedna od druge. za, u članku četiri e, postoji jasna definicija, međutim komisija e, nije tu definiciju upotrijebila u, e, u izjavi 19. Dakle, zašto komisija tu jasnu definiciju sa razine 1 nije uvela? Što se tiče limita za pozicije, i tu imamo nekoliko primjedbi. Komisija je e, poslala ESMI natrag tri standarda, upravo smo o tome čuli. E, stajalište ESME smatram problematičnim. S jedne strane ESMA je suprotno od naših želja, a o E, savjetovala da se ne e, odlučimo za e, testove temeljene na kapitalu, međutim što to sad znači za naš daljni rad? Mi ćemo komisiji eh, od komisije zatražiti eh, objašnjenje odnosno nadamo se da će komisija dati ta objašnjenja. Ja sam pokušao biti kratak i sažet, nadam se da ćemo danas dobiti nekoliko odgovora na pitanje. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika SID riječ ima Polbita Hvala lijepa govorim e, u ime kolegice Stavc. E, želimo zahvaliti e, svima koji su surađivali na ovom izvješću. Želimo zahvaliti i komisiji i ESMI. Mm, obzirom na pitanje, na broj pitanja, mi ćemo se koncentrirati samo na tri glavna Dakle, prvo se tiče derivata. E, drago nam je što vidimo da je komisija poslala tehničke standarde natrag ESMI na reviziju. neki elementi, međutim, tu nisu baš dobro došli. Komisija diže režim na 50%, što znači da neki e, sudionici na tržištu e, mogu tu ići do 50%, što nije prihvatljivo. Istovremeno, e, ESMA je zadržala liniju na 200, 25%. Mi iz kluba zastupnika SID smo konstantno tvrdili da smatramo da ta brojka treba biti puno niža. E, dakle, mi smatramo da bi te granice trebale biti što niže kako bismo spriječili da se špekulira na tržištu, e, na primjer hranom i gorivom. Nadalje, ESMA je e, povrijedila razinu jedan time što je izbrisala iz svog prijedloga neke dijelove. Mi tražimo od komisije da usvoje ovo što smo upravo rekli, a što je parlament e, puno puta e, tražio i na čemu je parlament to sada uvijek inzistirao. Drugo pitanje su E, testovi pomoćne aktivnosti. Dakle, važno je da se tu uredno uredba postigne da svi dionici na tržištu imaju iste šanse. Mi ostajemo zabrinuti što su e, pragovi za te testove i dalje jako visoki. A to nije bila e, namjera MIFIDA 2 i nadalje što se tiče e, istraživanja u tržište e, mi se zalažemo za novi transparentan e, režim međutim članci koji se toga tiču mogu biti interpretirani na različite načine zakonodavci u nekim zemljama članicama vjeruju da gotovo svi aranžmani od strane komisije trebaju biti ili izmijenjeni, e, međutim drugi dionici žele da se zadrži status quo. E, međutim, to je neprihvatljiv e, rezultat MIFID-a. Mi vjerujemo da je bitno da komisija da eksplicitne upute zakonodavcima što će biti pod novim režimom prihvatljivo, a što zabranjeno. Mi zahvaljujemo komisiji na suradnji i e, veselimo se unaprijed njihovim odgovorima na ova tri pitanja. Hvala lijepa Pol. Sada riječ dajem u ime kluba zastupnika ECR Kay Swinburne. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja se također želim zahvaliti i komisiji i ESMI e, na e, njihovom e, radu na ovom dosjeu. To je ogroman posao, ali moramo ga dobro odraditi i pozdravljam spremnost na suradnju. Ono što je komisija danas izjavila da neće, se neće odlučiti za automatizam i e, da odbija pristup koji e, sugerira ESMA, molim da komisija to potvrdi kako bih provjerila jesam li to krivo čula možda. Po mom mišljenju e, E, bitno je da se sačuva e, sposobnost e, pravo parlamenta da nadzire. Dakle, molim objašnjenja od komisije u vezi sa automatizmom. međutim, što se tiče ovog detaljnog komentara o limitima pozicije od strane ESME, tu bih zauzela drugčiju poziciju. Ja zapravo pozdravljam pristup ESME, osobito što se tiče E, mehanizma za e, e, razlikovanje između ciljanih i neciljanih mjeseci. Mislim da sam sada zadovoljnija onim što je predloženo nego što sam ikad prije bila. Htjela bih komentirati i jedno malo drugo, drugčije područje, a to je kako ćemo se u buduće angažirati. E, mi smo svi bili e, cilj e, i meta lobiranja pre proteklih tjedana i mjeseci. Čini se da pitanja koja su postavljena u različitim pisnima i u medijima pokazuju da mnogi imaju dojam da ih se nije saslušalo, međutim oni koji su kao ja sudjelovali u kasno noćnim trijalozima, a rečeno nam je da nema razloga e, za zabrinutost. E, međutim, ja sam tu bila na strani e, gubitnika u vezi sa nekim od, tim, od tih pitanja mi nismo uvjeli kontrole cijena za podatke, a mislimo da bi bilo e, važno da se e, ono čemu smo razgovarali na nivou 1 uvede barem na nivou 2. Dakle, zanima me kako i ESMA i komisija kane zapravo na proaktivan način osigurati da se glas e, investitora e, čuje. E, inicijativa Pola Tanga koja se tiče toga kako ćemo razjasniti interpretacije jedinstvenog tržišta pitanja koja smo mi postavili kao pregovarački tim bila su vrlo opsežna i pitam se da li se neki odgovori mogu objaviti javnosti kako bi se e, naša interpretacija e, nas kao pregovarača mogla e, proširiti i da li bi E, se mogli objaviti na formalan način pitanja i odgovori jer e, ne bi bilo prihvatljivo da se zapravo zabrave, zabrane e, ugovori o istraživanju od jedne strane i na kraju posljednje moje pitanje možda se čini trivialnim ali to je bilo bio zahtjev parlamenta mi smo E, promijenili riječ papir u trajni medij. To smo e, učinili zato što smo htjeli e, dati jednu indikaciju da idemo prema digitalnom tržištu i u nekoj, nekom trenutku u budućnosti papir više neće biti medij u upotrebi zato smo E, iznenađeni što se e, formulacija trajni mediji opet e, vratila natrag na papir. Dakle, htjela bih pitati da li je moguće da se ta točka ispravi tako da kad imamo već sve digitalno i digitalne savjetnike i tako dalje da se ne vraćamo na papir da ostajemo u digitalnom u digitalnom dobu. E, hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih isto na početku željela zahvaliti komisiji ESMI na trudu koji su uložili i naravno našim izvjestiteljima i onima u sjeni. Zato jer kada se usredotočujemo na probleme koje još uvijek imamo, obično zaboravljamo svav dobar rad koji je već napravljen i zato im zaista čestitam jer su jako mnogo radili. Ipak e, Mislim da nam je žao što nemamo baš sve pred sobom, e, kao što smo očekivali. Naravno, džavo e, je u detaljima, a detalji su ovdje očigledno definicije i pragovi, zato što e, većina problema E, postoje i ne želim ponavljati sva pitanja koja su već e, postavili e, izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni o nedostatku jasnoće kada se radi o CSA i različitim mogućnostima tumačenja istih. Željela bih dodati takvo pitanje jer dijelim tu frustraciju Dakle, nešto o čemu smo se dogovorili na razini 1 ne možemo ispraviti na razini 2. E, ja nisam bila tamo na razini 1 pa više nemam utjecaja na to. Međutim, zaista bih željela izbjeći da stvari krenu na sljedeću razinu i da još uvijek postoje nerješeni problemi. Kada idemo na smjernice razine 3, potrebno kada se radi o e, CSA, i kada govorimo o problemima koje sada, s kojima se sada suočavate kada se radi o standardima popratnih aktivnosti, to je isto tako jedan problem kojeg trebamo pokušati razriješiti. Shvaćam da e, ste vrlo oprezni baš zato što je to pitanje toliko važno, međutim zaista želim naglasiti da moramo to riješiti na drugoj razini. Mislim da je to uglavnom ono što imam za reći za sada. Hvala lijepo. Hvala Kora. Ne vidim nikoga iz e, kluba GUE, pa onda dajem riječ Svenu iz Zelenih. Hvala lijepa. Nastavit ću na engleskom. Zahvaljujem ponovno ESMI i komisiji na njihovom radu i na vrlo živahnoj e, razmjeni iskustava među institucijama, a isto tako e, što su preuzeli e, na sebe neka od pitanja koja smo otvorili. Kada gledamo na zaštitu potrošača i investitora, vidjeli smo da je došlo do određenog razvodnjavanja prijedlog, izvornog prijedloga ESME, a tijekom vremena i e, unutar postupka ESME i ne bismo željeli da se to e, i dalje događa u konačnim fazama. Međutim, e, svoje primjedbe bih želio usredotočiti upravo na ove pozicijska ograničenja posebno u ovoj fazi moram reći da ako Kora kaže da se radi o pozicijskim ograničenjima, da je sada zadovoljnija nego što je ikad bila, a to me malo plaši što se tiče ovog pitanja. Ako pogledamo u unatrag, e, u početkom e, svibnja je ESMA objavila svoje, e, svoje mišljenje vezano za RTS 21 i za pozicijska ograničenja i ako to usporedimo s onime što je tražio parlament, onda vidimo da ostaje još jedan važan problem kako bismo e, postigli ciljeve zakonodavca. E, E, Europski parlament je u svom pismu zahtijevao da režim pošalje jasnu poruku e, nadležnim tijelima na nacionalnoj razini kako bi postavili niske e, pozicije tamo gdje to omogućava likvidnost. Međutim, to nije slučaj. ESMA je promijenila od 5 na 2,5 ta ograničenja. Međutim, ostavlja početnu, početnu poziciju, kao što je rekao Paul Tang, na 25, a i 35 e, gornju granicu nepromijenjenom. Međutim, ta donja granica ne samo da će se primjenjivati na ograničeni broj e, vrlo, zapravo primjenjivat se samo na e, vrlo mali broj likvidnih derivata, a ono iznad 25.000 lota u tri mjesec, konsekutivna mjeseca, a to mora biti E, povezano sa ljudskom potrošnjom. Dakle, e, ta potrošnja treba biti potrošnja hrane za ljudsku potrošnju, to jest e, kada su cijene hrane vrlo blizu, a tu je isključena energija i krvna hrana. Moram vas upozoriti na taj pristup, jer ako tržišta u nekom trenutku budu previše likvidna, možete ubiti ljude ne samo e, s time što ćete ih lišiti hrane, nego i zato što ćete utjecati na e, energiju i na krvnu hranu. Drugo, Europski parlament je preporučio da se e, E, opskrba koristi za ograničenja non-spot mjeseci. U tom slučaju je Europski parlament zahtijevao e, niže kamatne stope. Međutim, ESMA je uključila u novi nacrt RTS-a e, preporuku nadležnim tijelima da prema dolje ili prema gore prilagode pozicijske limite ukoliko oni budu viši ili niži. E, ESMA isto tako e, razvodnjava non-spot e, mant ograničenja i uključuje sve vrste robe. A treće, Europski parlament je tražio da ugovori sa vrlo povezanim gospodarskim ishodima imaju jednaka pozicijska ograničenja. Međutim, to znači da je to još uvijek identično, osim e, kada se radi o različitim specifikacijama lota, a e, da, datumi opskrbe e, su odstupaju manje od jednog kalendarskog dana. To ne može spriječiti prekoračenje naših ograničenja. Europski parlament je isto tako stalno govorio da je volatilnost parametar kojega e, treba uključiti u standarde u skladu sa mandatom razine 1. ESMA je još jednom e, zanemarila e, zakonodavni mandat koji joj je dan i nije na neki način e, zaustavila volatilnost, e, nije uključila volatilnost tržišta u svoju metodologiju. Imajući to sve na umu i to da stavak 7 članka 57 MIFID-a jasno zahtijeva da postoji e, jednaki pristup u e, primjeni pozicijskih ograničenja i da je E, to e, sve lošije od onog što se očekuje od mnogih građana Europske unije kako bi e, riješili utjecaj velike volatilnosti na ključnu robu. a to je dovoljno likvidno da bi se moglo regulirati. I zato tražim od komisije da se pozabavi tim temama, a i uključi u standarde jasne prijedloge o tome na koji način e, godišnja kontrola provedbe na nacionalnoj razini od strane nadležnih tijela treba isplanirati, jer to nije pojašnjeno u ovim RTS-ovima. Hvala. Hvala sve. Dakle, tu ima mnogo pitanja. Sada čekamo odgovore. Počet ću od Stevena Mayera iz Esne. Izvolite. Hvala Markus. S obzirom na vrijeme vjerojatno bi bilo teško odgovoriti na, na sva pitanja i zato ću na početku e, odgovoriti e, Rodrigo Venturi e, i u vezi sa pozicijskim ograničenjama. Nekoliko općih odgovora. Zahvaljujem Ekonu na pitanjima vezanim za naš posao. Ja ću se usredotočiti na regulatorne tehničke standarde zato što delegirani akti e, su nadležnosti komisije. Naravno, mi smo u procesu početka rada na smjernicama razine 3. E, e, Imaćemo ćemo u pitanje odgovore kasnije i mišljenja kako bismo imali dosljednost u primjeni razine 1 i 2. To pitanje je postavljeno i u kontekstu e, komisijskih e, sporazuma i da ono što je prijedlog bude dosljedno s time. Mi ćemo u svakom osigurati da jednom kada započne primjena miFIda da budu primijenjene i mjere razine 3 kako bismo osigurali dosljedno. Pitanje je je li je to e, dosljedno sa CSA ili ne, na to pitanje ne možemo odgovoriti jer CSA nije jasno e, pravno definiran i zemlje do zemlje se drugačije to tumači. I zato određujući faktor onoga što se nalazi na razini 1 i 2 i činjenica da CSA kao takav nije definiran čini to vrlo teškim za odlučiti je li to ispunjava uvjete ili ne. Dakle, radi se o e, slučaju do slučaja. Što se tiče e, Bajsajda na razini e, ESME, on je uključen e, u našem radu, u našim radnim skupinama, savjetodavnim radnim skupinama i oni isto tako daju svoje primjedbe na naš rad. Mislim da ostala dva pitanja na koja bih želio odgovoriti. Prvi je na, o popratnim aktivnostima, a drugi se radi o, e, o transparentnosti nevlasničkog kapitala. Na razini 1 mi smo dali e, test e, kapitala, temeljnog kapitala kao e, nešto što je dobrovoljno, na dobrovoljnoj bazi. I mi smo zapravo počeli e, naša prva savjetovanja sa testom e, temeljnog kapitala, međutim vidjeli smo da postoje inherentne slabosti tog testa vezano za administraciju, to nije registrirano i zaista je teško primijeniti, a i nestabilno je tijekom vremena ovisno o kapitalu koji je uključen u trgovanju derivatima a i feedback koji smo dobivali od dionika tijekom naših e, savjetovanja jest da su oni isto tako uočili taj problem i zato nismo išli na test temeljnog kapitala. E, jasno da postoji jasno politički, jasan politički zahtjev za to, ali e, trebali smo onda i započeti taj test temeljnog kapitala. Međutim, s obzirom na ograničeno vrijeme, on nije potpuno, potpuno završen i nemamo jedno e, trajno rješenje iz tog razloga. Konačno, kada se radi o transparentnosti nevlasničkog kapitala, razlog e, zbog kojega smo željeli imati naredne faze e, standarda je zato što mislimo da se radi o tehničkom, tehničkoj procjeni što se događa s likvidnošću tržišta. Mislim da u ESM imamo mogućnost procijeniti likvidnost tržišta i ako to dobro učinimo, onda možemo zaustaviti taj proces. I ako to brzo učinimo e, između ESME, komisije i su zakonodavca, onda možemo izbjeći ući u sljedeću fazu ukoliko procjena likvidnosti pokaže da bi to bilo problematično e, za tržišta. Ovdje ću stati i konačno dati riječi e, Rodrigu Buenaventuri. Da, vrlo kratko. Neću moći e, govoriti o svim e, pitanjima vezinam za, za pozicijska ograničenja zbog vremenskih ograničenja, ali ću se usredotočiti na volatilnost jer je ona spomenuta više puta. Da, smatramo volatilnost faktorom kojeg treba uzeti u obzir kada se radi o pozicijskim ograničenjima. Činjenica je da smo imali analizu na temelju činjenica E, imali smo savjetovanja i nismo našli statistički odnos između volatilnosti i koncentracije pozicija, odnosno zloporabe e, e, tržišne moći. Dakle, ne znamo treba li volatilnost dovesti do većih ili nižih ograničenja, a imamo i primjere, recimo e, roba u poljoprivredi je manje volatilna nego drugi e, derivati za robu, posebno u posljednjoj godini. Da smo uključili veću volatilnost, e, da da veća volatil, volatilitnost znači stroža ograničenja, onda bi mogli imati posljedice na neke vrlo osjetljive proizvode, a to nismo željeli i zato to nije uključeno kao faktor u konačnom standardu, zato što nismo našli nikakvog statističkog e, odnosa između koncentracije i volatilnosti. Hvala lijepa na ovom pojašnjenju. Međutim, e, moram reći da ćemo imati i sastanak e, izvjestitelja u Sijeni sljedećih dana. Vjerojatno ste već dobili mnogo pisama od nas i još uvijek ih dobivate za ona pitanja koje, na koje još niste dobili zadovoljavajući odgovor. Sada Telman Luda za komisiju. Hvala vam lijepa na vašim pitanjima. Ja ću se isto usredotočiti na određene teme za koje mislim da je potrebno pojašnjenje. Kao prvo mreža Test za poboljšanje kvalitete znači da postoji povećanje razine usluga i e, dijapazona proizvoda koji se nude klijentima. I zato ako postoji takva mreža koja daje veći raspon e, robe, to znači i povećanje kvalitete. Što se tiče drugog pitanja, gospodine izvjestitelju, e, evidencija telefonskih razgovora e, se primjenjuje ako postoji izvršenje naloga. Dakle, e, ako dolazi do izvršenja naloga, onda se primjenjuje ta, to vođenje evidencije. Ako nema izvršenja naloga, onda e, vođenje evidencije je dio organizacijskog e, zahtjeva za e, tvrtke, ali to je drugačije od telefonskih evidencija. Što se tiče sporazuma komisije, mislim da različiti modeli u različitim državama članicama nisu toliko različiti. Glavno pitanje jest da treba odlučiti između upravitelja E, portfelja i kako plaćate za izvršenje trgovine ili za portfelj i da postoji isto tako jedan e, proračun za e, za istraživanje mislimo da to može biti održano međutim u praksi mislimo da e, određena unutarnja kontrola i unutarnje zaštite koje primjenjuju tvrtke treba ažurirati kako bi postojala transparentnost vezana za plaćanje istraživanja, što je plaćeno kome i raspodjela istraživanja e, različitim klijentima i zato mislimo da se ne radi o pitanju toga da različite države članice imaju različita, različite aranžmane, nego se radi o pojedinim tvrtkama koje moraju ažurirati e, svoje metode kako bi imali e, e, metode za plaćanje istraživanja. Isto tako postoji dva, dve razine, proces od dvije razine i postoji obveza distributera da samo prodaje klijentima unutar određenog ciljnog tržišta, međutim ako je potrebno e, da isto tako napravi jednu granularnu analizu ciljnih skupina, to jest e, kojima prodaje proizvod, naravno unutar parametara e, proizvođača za sveukupni cilj. Što se tiče za sistemskih internalizatora, mi smo pogledali Pet, e, ovaj prag od 5 milijuna, to je pitanje e, da dobimo, dobijemo e, savjete jer to ne može biti definirano u delegiranom aktu, međutim želimo reći da mnogo trgovine u manje likvidnim instrumentima, čak i ako ste sistemski internalizator, neće biti podložno zahtjevu transparentnosti. Naravno imamo SI status, to je ono trgovanje jednom tjedno, a e, promet je 100 tisuća. Mnoge tvrtke koje bi e, imale korist od ovog izuzeća od 5 milijuna zapravo imaju korist od različitih zahtjeva koje transparentnost prije trgovine e, koja se samo primjenjuje na likvidnim tržištima, a prema standardu likvidnosti ovo nije likvidno tržište. Isto tako želim odgovoriti na jedno vrlo valjano pitanje, a to je klasifikacija SI-a. Jednom kada radite s jednom klasom derivat derivata, onda to vrijedi za sve derivate u toj klasi. Mislim da je glavni parametar e, okvir u RTS2 gdje imamo podklase derivata, e, gdje imamo multi-currency swaps i e, mnogo detaljne granularne procjene. Dakle, ako ste i za jednu od ovih klasa, onda su te klase vrlo usko definirane. Želim reći nekoliko riječi o RTS-u 2, zato što je izvjestitelj od Svijeni, gospodin Svingur je to spomenuo, e, postoje temeljni koreci koji zaista trebaju biti u RTS-u, dakle različite faze moraju biti uključene u RTS, međutim mi smo preobratili e, odnos između novog RTS-a i izvješća. Rekli smo izvješće je prvo i ako izvješće zaključi da likvidnost tržišta obveznica je na dobrom putu, da onda sveukupni volumen e, trgovine je dobar i onda se pre, predlaže sljedeći RTS. Dakle, to je redoslijed e, kojega imamo u pismu kolegije i naše očekivanje je da će konačna verzija RTS-a koju će donijeti isti kolegi će slijediti taj isti pristup. Krećemo sada u Byside. Mislim da je komisija bila u uskom kontaktu s Bysideom e, u postupku e, ustanovljavanja RTS-a. Mi i naš tim smo se s njima sastajali i mnogi podaci koji su bili uključeni u našu analizu RTS-a 2 su zapravo e, podaci koje nam je dao Byside. Što se tiče popretnih aktivnosti, moramo ponoviti da zaista e, vjerujemo da je jedan kriterij kapitalna alokacija između aktivnosti trgovine za usporedbu sa glavnom trgovinom i mislim da je vela e, kapitala teški test, međutim kao i u razini 1 zakonodavac je zaključio da je kapital relevantan kriterij i da moramo e, izraditi jedan e, primjereni tekst test i sa dionicima moramo dogovoriti koji je to test između svih opcija koje nam je dala ESMA. Hvala lijepa, gospodin Ludas. Sad dolazimo do kraja kao što sam rekao, tim za raspravu o e, MIFID-u će se sresti u utorak e, popodne i i vidjet ćemo koje ćemo nove RTS-ove dobiti do tog sastanka. Hvala gospodine Major i gospodin Ludos što ste nam ovdje došli. Sad nas to dovodi do zajedničke rasprave o točke 4 i 5 našeg dnevnog reda, zajednički ka pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju. I bonitetni zahtjevi za kreditne institucije i investicijska društva. Moj bi prijedlog bio da započnemo sa izvjestiteljem Paul Tangom i izvjestiteljem u Sijeni za njegovo izvješće i sa izvjestiteljem za drugo izvješće Pablom i izvjestiteljem u sjeni i onda ako nam ostane vremena drugi govornici. E, želim vas, vam, vas, vam posjetiti da zbog velikog broja govornika, ako se možete usredotočiti na najvažnija pitanja, e, kako bi mogli završiti do 11.15 jer onda imamo zajedničku raspravu sa Employ, odborom Employ E, tako da ne možemo e, ovaj postupak e, produžiti. Dakle, bez daljnjih primjedbi dajem riječ Pol Tangu, našem izvjestitelju. Hvala lijepo. Ja ću nastojati govoriti kratko, s obzirom da nemam mnogo vremena. Dopustite mi da na samom početku kažem da ukoliko se želi revidirati tržište sekuritiziranih proizvoda, moramo primijeniti zaključke iz financijske krize. Mislim da je to ključno za bolje razumijevanje, ali i za to da pridobijemo e, javnost. Dakle, moramo uvjeriti sami sebe, ali i javnost. Ja očekujem da će se u ovom domu voditi rasprava temeljem jedne konstruktivne konstruktivnog pristupa. Mislim da sekuritizirani proizvodi imaju potencijal da daju doprinos realnom sektoru, da služe kao potpora malim i srednjim poduzećima, izravno ili neizravno. Isto tako mogu doprinijeti financijskoj e, dakle, diversifikaciji kako bismo se oslanjali i na tržište kapitala i sekuritizacija u teoriji može doprinijeti financijskoj stabilnosti E, financijske institucije mogu biti na boljim temeljima, a i čitav sustav može biti solidniji. Da kako to je samo teorija, mi to moramo pretočiti u praksu. Ja sam u ovom izvješću zacrtao dva cilja e, kako bismo uistinu primijenili lekcije iz prošlosti. Prvi cilj tiče se rješavanja pitanja asimetričnih informacija i moralnog rizika. I da bi se to riješilo, moramo insistirati na transparentnosti i usklađivanju interesa. Upravo zato sam ovdje predložio e, javni repozitorij podataka, o tome se razgovaralo i tijekom saslušanja. Mislim da je to dobra prilika da imamo javno dostupne podatke ali da se uzme u obzir i položaj ulagača jer važno je gdje će biti rizik. Mislim da možemo predložiti nešto što e, bi značilo da imamo europski repozitorij javno dostupnih podataka. Mislim da je to također i u interesu industrije jer nam to može omogućiti da iziđemo sa uravnoteženim prijedlogom. Zatim, usklađivanje interesa također podrazumijeva još nešto. Ja mislim da moramo jasno odrediti tko je za što odgovoran, zato odbacujem certifikaciju trećih strana. Mislim da uvijek mora biti jasno tko je odgovoran, ali mislim da tako, isto tako i nadzorna tijela, tijela moraju znati koje su njihove odgovornosti imamo čitav niz nacionalnih e, nadzornih tijela i nije sasvim jasno tko je u konačnici odgovoran. Mislim da bi Europski parlament to trebao nastojati raščistiti i mislim da bi tu vodeću ulogu morala imati ESMA. Kao što smo već ranije spomenuli, postoje bojazni vezano uz jasne i sankcije i nejasne kriterije. Mislim da moramo pokušati postići da ti kriteriji budu što jasni, kako ne bismo imali nejasne kriterije, a e, jasno definirane sankcije. To bi bio prvi cilj. Drugi cilj je financijska stabilnost. Moram reći da mi je žao što komisija u svom prijedlogu nije stavila naglasak na to pitanje. E, iz tog razloga sam stavio višu stopu retencije. Alignment to bi trebalo poboljšati usklađivanje interesa, a isto tako i e, zaštititi od ciklusa pretjeranog razvoja i zatim urušavanja sustava. Ukoliko banke nemaju dobre zaštitne mehanizme, mislim da, e, da nas to može dovesti u neprilike. To je uostalom ono što smo mogli naučiti iz prošlosti. Postoje još neka pitanja vezano uz financijsku stabilnost. Nastojimo ograničiti broj sudionika na tržištu kada je riječ o neformalnom bankarstvu. Dakle, riječ je, mi smo pokušali to ograničiti samo na formalne ulagače. Također smo htjeli isključiti sintetsku sekuritizaciju ili barem neke oblike, s time smo imali problema sa CD-ovima, dakle klađenje oklade na oklade i govorili smo i o sponsorima, jer u konačnici ako želimo imati tržište sekuritiziranih proizvoda koje će doprinijeti realnom sektoru, koje će nam pružiti financijsku sigurnost, onda to tržište mora funkcionirati ne samo kada je situacija povoljna, nego i kada je nepovoljna i mislim da je to ono što je najvažnije naglasiti u ovom kontekstu. Hvala. Paul, ispričavam se što sam morao paziti na vrijeme. E, sada dajem e, Otmaru Karesu koji je izvjestitelj u sjeni za EPP. Otmar, izvoli. Hvala. E, für die weitere Debatte. Hvala lijepa za, ove, ovo izvješće koje nam može poslužiti kao dobra osnova. Mislim da moramo o tome razgovarati detaljnije. Kao prvo, izvjestitelj je u radnom dokumentu naveo da nedostatak transparentnosti i odgovornosti predstavljaju osnovni problem. I mislim da je on dobro provukao to načelo kroz izvješće E, uistinu nam treba odgovarajuća mjera između transparentnosti i odgovornosti s jedne strane, te e, poticajnih mjera s druge strane. Mislim da će biti velik broj amandmana u tom smjeru. Zatim, sintetska e, sekuritizacija, dakle tu se govori o retenciji rizika sa 5 na 25%. Mislim da ćemo o tome sigurno razgovarati u sljedećem razdoblju. E, zatim rečeno je da moramo izvući neke pouke iz krize. Da, e, u određenoj mjeri je sekuritizacija poduprla realni sektor i e, mislim da ne možemo odbaciti sve što je dalo rezultate u prošlosti. Mislim da nam to treba poslužiti kao osnova kako bismo dalje radili na konceptu sekuritizacije. Ja se radujem daljnjoj raspravi e, i vjerujem da će biti i već pristižu brojni amandmani. Radujem se e, kvalitetnim kompromisnim amandmanima i brzoj provedbi stajališta Europskog parlamenta. Hvala. Otmar. Eh, Morten eh, eh, je trebao uzeti riječ u ime EKR-a, međutim nema ga. Da, on se ispričava što nije mogao doći i zamolio me da uzmem riječ u njegovo ime. On mi je dao i njegove bilješke, tako da mogu prenijeti u potpunosti njegovo stajalište. Kao prvo, on kaže da EKR e er pozdravlja neke dijelove, kao što je kritički stav prema sintetskoj sekuritizaciji, i e, isključivanje iz STS kriterija. Međutim, u nekim područjima treba dodatno razmotriti situaciju. E, treba promicati financiranje realnom sektoru, posebno malim i srednjim poduzećima. Morten mi zamolio da spomenem ove točke, dakle vezano za retenciju rizika. On shvaća da se o tome razgovaralo na saslušanju prošli tjedan, niti on niti ja nismo mogli nazočiti tom saslušanju. EKR želi biti oprezan. Ovo povećanje na 25% zapravo e, je predstavlja veliku razliku u odnosu na međunarodne standarde i on smatra da o tome treba, treba dodatno raspravljati. On ne smatra da je to nužno potrebno u ovom trenutku. Zatim e, zahtjevi za transparentnošću. E, nakon očitovanja dionika vezano uz nove obveze koje se tiču transparentnosti, on misli da nije još uvijek jasno kako će se pojedini akteri morati nositi sa tim novim zahtjevima. E, zatim trebalo bi razmotriti e, što će biti sa takozvanim beneficial ownership. E, što se tiče repozitorija podataka, on smatra da EKR ima zadrške vezano uz e, novi javni registar koji bi mogao biti skup, ali nam se sviđa prijedlog komisije da e, se podaci e, ulagača preko standardiziranih obrazaca mogu, dakle, mogu biti zapravo dostatni. Zatim je spomenuo isto tako revidirani sekuritizirani okvir Bazelskog odbora. Dakle, tu su zapravo nametnute već veće pristojbe i o tome bi EKR htio razgovarati sa izvjestiteljima sjeni. Što se tiče ograničenja vezano uz treće zemlje, postavlja se pitanje mogu li ulagači trećih zemalja ulagati u e, sekuritizacijske pozicije e, u Europskoj uniji. E, nas brine da bi to moglo dovesti do situacije u kojoj će Europska unija okljevati da uključi izdavatelje iz trećih zemalja i ne zato što nema ulaganja koja idu prema Europi, e, nego zbog visoke koncentracije rizika u Europskoj uniji. Morten, e, misli da bismo mogli pronaći dakle, rješenja za to. Hvala U ime kluba zastupnika Alde Peter Jaček. Ja se slažem sa nizom e, izvjestiteljevih stavova, primjerice vezano uz veću transparentnost, da STS treba služiti realnom sektoru, to je temeljni pristup, međutim moramo se pobrinuti da to uistinu koristi realnom sektoru. Nadalje, što se tiče boljeg nadzora, Ovdje treba biti jasan, posebno što se tiče tumačenja STS kriterija i slažem se da bi ESMA tu trebala odigrati ključnu ulogu. Također se slažem pristupom vezano od certifikaciju trećih stranaka, odgovornost za STS certifikaciju moraju imati izdavatelji, ali treće strane bi trebale imati mogućnost pružati savjete koji se tiču samog procesa. Imam neke E, neke stvari koje želim spomenuti vezano uz ovo izvješće. Mislim da se u nekim dijelovima ide predaleko i mislim da bi to moglo odvratiti ulagače i izdavatelje. To se posebno tiče retencije rizika. Bojim se da stopa od 20% ne može funkcionirati i nadalje to bi se trebalo odnositi na sve oblike sekuritizacije ne samo na STS i, čini mi se da nije e, sukladno sa ciljevima diversifikacije izvora ukoliko banke moraju imati 20% svoje bilanci, to povećava trošak sekuritizacije do te mjere da ona prestaje biti atraktivna za izdavatelje, a i za krajnje korisnike, što je još važnije. Dakle, 5% je svjetski standard. E, mislim da bismo se trebali držati svjetskih standarda kako bismo imali konkurentno tržište sekuritizacije u Europi. Dakle, mislim da bismo se trebali zadržati na stopi od 5% kada je riječ o retenciji rizika. Što se tiče izdavatelja iz trećih zemalja, mislim da im ne trebamo automatski zatvoriti vrata. E, trebamo pronaći način da to izbjegnemo vezano uz repozitori podataka. U načelu nam se dopada ideja veće transparentnosti i nismo protiv mjera e, da se to uspostavi na tržištu sekuritizacije, no trebali bismo detaljnije razmotriti e, kako taj okvir funkcionira. I e, dakle tu ima još nekih stavki koje bi mogli povećati trošak za izdavatelje i bojim se da bi takvi troškovi mogli učiniti ovaj okvir STS-a neatraktivnim za izdavače, izdavatelje. E, dakle, htio bih reći da gledam pozitivno na ovaj novi okvir. Mislim da postoje i e, neki pozitivni aspekti u izvješću kolege međutim i neke stvari bi mogle ugroziti čitav e, okvir e, i učiniti ga neatraktivnim. Mislim da na tobe, tome trebamo poraditi. Hvala lijepa. Uh, hvala Peter. E, u ime kluba zastupnika GUE, Miguel Vegas nije ovdje, možda će Fabio, Fabio de će uzeti riječ umjesto njega. A hvala se pričam u ime kolega koji nije mogao doći na današnji sastanak. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju na iznesenom prijedlogu. Dakle, krenut ću od jedne opće primjedbe. Moj e, klub je kritičan u odnosu na čitav ovaj okvir STS-a, što vas neće iznenaditi i nije slučajno e, da je jedan financijaš nazvao e, ovo dakle financijskom drogom, odnosno usporedio je to sa krekom, odnosno kokainom. Inače, e, dakle, glavni cilj ovoga je da se poboljša kreditiranje malih i srednjih poduzeća. To smo vidjeli u svim anketama, e, primjerice u anketama Europske središnje banke. Dakle, osnovni problem malih i srednjih poduzeća nije dostupnost kredita, nego potražnja. Čak je izvjestitelj u ovom izvješću spomenuo da je vjerojatnost da će ovo poboljšati financiranje malih i srednjih poduzeća vrlo mala. Mala i srednja poduzeća ovise o dobro kapitaliziranim bankama i, dodat, i, i dovoljnoj e, potražnji na tržištu mi ne smatramo da ova uredba ispunjava zacrtani cilj prema tome. Isto tako pozdravljamo povećanje stope retencije sa 5 na 25%. Skeptični smo vezano uz osmi amandman gdje se navodi izuzetak od tog načela. Mi smatramo da e, ulagači ne bi trebali dopustiti e, bankama da, dakle da se ne bi trebalo dopustiti bankama da biraju i ulagači bi trebali biti prisutni horizontalno, ne samo vertikalno. Finance Watch je jutros e, izdao jednu zanimljivu bilješku. Mi mislimo da su granularni podaci vrlo netransparentni za iskusne ulagače i mislim da će se oni nastaviti oslanjati na vanjske rejtinge. Finance Watch je dao neke zanimljive prijedloge u tom smislu i mi bismo E, predložili izvjestitelju da to uzme u obzir. Zatim pozdravljamo zabranu resekuritizacije. Već sam spomenuo tranširanje. E, mi želimo da e, banke imaju vertikalne tranše. Dakle, činjenica da se spominju sintetska sekuritizacija kao STS, mislim da to treba ukinuti, budući da tu nema ništa transparentno niti standardizirano, e, barem ne u ovom pristupu za koje se odlučila komisija. dakle, tko će govoriti ime zelenih? E, Sven, izvoli. Hvala, ja se ispričavam Molino ime, ona e, će do zadnje do zadnjeg trenutka voditi kampanju za ostanak Velike Britanije u Europskoj uniji, tako da ima dobru, dobro opravdanje. Ja ću pročitati njezinu izjavu i dakle ona vas sve pozdravlja. Mi u osnovnim crtama pozdravljamo oprez izvjestitelja u odnosu na STS. Vezano uz to tko će imati koristi od oživljavanja sekuritizacije i jesu li zaključci iz 2008. godine uistinu uzeti u obzir. Mi shvaćamo da realni sektor traži poslovne prilike, ne autonomno financiranje. Mi smatramo da su stvarni korisnici ovog prijedloga sekuritizacije financijski posrednici koji žele više aktivnosti neavisno o tome što se stvarno događa u realnom sektoru, kao i središnje banke koje smatraju da su ovi instrumenti važni za e, monetarnu politiku. Postoji velik broj amandmana u nacrtu izvješća za koje smatramo da ukazuju na to da EPP želi ići dalje od komisije i vijeća, posebno kada je riječ o tome da financijski sustav treba služiti stvarnim potrebama u gospodarstvu i e, da se e, ne ugroze pomaci koji su ostvareni u posljednjih nekoliko godina. Ključna točka je e, stopa retencije od 20% umjesto predloženih 5% u članku 4.1, zabrana resekuritizacije u članku 5b i ograničenje e, kredita e, koji se mogu koristiti Isto tako podržavamo točku 8.9 gdje se isključuje arbitraža sintetska sekuritizacija i dakle to je isključeno od oznake STS-a. Transparentnost vezano investicije i sekuritizaciju e, ne samo što se tiče same sekuritizacije članku 8.1 i ograničenje tržišta na e, institucionalne ulagače članak 2.8. I na kraju pozdravljamo već ulogu ESME i nacionalnih nadležnih tijela u ispunjavanju kriterija STS-a. Članak 3.3 govori o novom izvješću ESME o agregatnim holdinzima da se vra... i e, Rečeno je da ova uredba treba održavati potrebe u realnom sektoru i drago nam je da se u članku 10.3 nalazi paragraf koji govori o tome da treba podnijeti izvješće o utjecaju na realni sektor i zaštitu okoliša i općenito na šire e, društvo. Mi imamo neke amandmane, nadamo se da će se o tome raspravljati. Kao prvo, održavanje autocertifikacije u članku 14. ne može se tražiti od ugovornih strana da certificiraju valjanost, nego e, se treba tražiti od odvjetnika je li nešto spada u STS. Dakle, treba neko javno tijelo koje će imati takve ovlasti. Mi smatramo da ovlasti, e, da su ovlasti vršenja inspekcijskih posjeta potrebne. Za razliku od e sba mi smatramo da bi sankcije za e, stavljanje krive oznake e, na sekuritizacijske proizvode treba biti tako da dakle da se ne može omogućiti samo certifikacija. Brine nas to što izvjestitelj govori o tome da bi se neki sintetski e, proizvodi mogli obuhvatiti STS-om u članku 29.3b. Pitanje arbitraže i sintetske sekuritizacije dakle, je nešto gdje je teško razgraničiti stvari. E, čak nam je rečeno da bi neki osiguravateljski, e, neka kreditna jamstva se mogla smatrati takvim instrumentima, sintetskim instrumentima. Postoji još nekoliko točaka koje bismo htjeli uključiti. Kao prvo, e, retencija rizika znači da treba zadržati dio e, rizika. Ja ću sada skratiti jer vidim da mi je isteklo pet minuta. E, dakle, mi ćemo onda sve ostalo staviti u amandmane. Na kraju želim samo reći da e, činjenica da ovo nije usklađeno sa 5% kamata, da to ne vrijedi samo za STS, nego da za čitav okvir sekuritizacije i mi ćemo iskoristiti ovu uredbu kako bismo istaknuli e, tu činjenicu i za ostale oblike sekuritizacije. Hvala, sada riječ ima Marko Zani u ime FDD-a. Hvala vam, zahvaljujem i izvjestitelj na zanimljivom prijedlogu koji je primio na znanje neke od briga koje smo čuli već izražene u ovoj prostoriji ne dakle samo od klubova zastupnika, već i od strane e, građanstva. Moj klub je razmjerno kritičan naspram ovog prijedloga iz jednog osnovnog razloga. Ovaj prijedlog u svakom slučaju neće uspjeti riješiti glavni problem koji se suočava sa, s kojim se suočavaju mala i srednja poduzeća. Statistike središnje banke su tu potpuno jasne. Glavni problem s kojim se danas suočavaju mali i srednji poduzetnici nije pristup likvidnosti kreditu, jer je to monetarna politika uvelike olakšala veće potražnja najveći problem. Ovaj prijedlog neće ništa znatno promijeniti za mala i srednja poduzeća. I jedna prijednost, prednost pod navodnicima koju vidim je da da trenutno bankovni sistem i njihove bilance su u velikim problemima, a ovaj bi prijedlog barem stvorio jedno novo tržište koje bi donekle moglo pripomoći bankama. No postavlja se pitanje po koju cijenu? Cijenu povećanja sustavnog rizika. I mene brine da ovdje radimo u potpuno pogrešnom smjeru. Mislim da je šteta što ljudi koji ulažu ovakve instrumente dakle, institucionalni ulagači, kako ih se naziva u izvješću, da se radi o ulagačima koji su zapravo već vrlo isprepleteni i povezani sa bankovnim sustavom. Kroz različitne repo ugovore i tržišta i tu mislim da bi ovaj prijedlog na kraju krajeva doista povećao sistemski rizik zbog međusobne povezanosti i razina e, financijskih pologa koje zapravo stvaraju pol nestabilnosti unutar samih financijskih sistema. Još jedna velika greška koju smatram da se ovdje većini je to što imamo elemente koji u drugim sistemima funkcioniraju te mislimo da ih je moguće replicirati u jednom potpuno drugačijem sistemu, dakle Europskoj uniji. Što se sekuritizacije tiče, znamo da je Europa vrlo različita od SAD-a i osobito što se tiče korištenja tržišta kapitala. U Europi imamo znatno veliko tržište za slične instrumente sekuritizacije, to su pokrivne obveznice, no između ta dva proizvoda postoje i razlike. Ne mislim da će STS jednostavno moći zamijeniti tržište pokrivnih obveznica, što je poprilično popularno i kod ulagača i u bankama. No, mislim da do toga neće tako lako moći doći, a postavlja se pitanje troškovima e, za bilancu mogućnosti. Tu mislim da je to malo nagnuto ka strani troškova, ako doista želimo snažan, konkretan predlog imati sa visokom razinom transparentnosti koja će nadići asimetriju koje trenutno postoji na tržištu, možda bi za takve proizvode e, mogli stvoriti dobar okvir, okvir koji bi bio učinkovitiji, no istodobno mislim da takav instrument i takvo tržište zapravo ne bi bila osobito popularno u tržišnim operaterima i bankovnom sektoru. Jer moramo uzeti u obzir i troškove proizvodnje svih tih informacija i nadzora i pružanja informacija. To je jednostavno prevelik trošak. Bojim se dakle da ovo tržište jednostavno ne bi bilo zanimljivo bankama. I još jednom ponavljam, mislim da je šteta što toliko truda ulažemo u ovaj prijedlog dakle, izvjestitelji i klubovi zastupnica, svi se doista ovdje a na kraju kraja mislim da to neće ispuniti svoje ciljeve, niti ono što je doista potrebno malim i srednjim poduzetnicima u Europi. Tako da uvelike cijenim rad izvjestitelja osobita po pitanju ograničavanja rizika 20%, to mislim da je vrlo korisno stajalište no, za kraj, što se sintetičke sekuritizacije tiče, i mi bismo voljeli potpunu zabranu ovakvih instrumenata unutar okvira SDS-a, barem zbog toga što korištenje derivata ne bi doista odgovaralo definicijama jednostavnih, standardiziranih ili transparentnih sekuritizacija. Zahvaljujem, damo on nije prisutan, pa možemo preći na petu točku i nakon toga ćemo zaključiti ovu temu. Sada ću dati riječ izvjestitelju Zalba Bidegajnu. Izvalite. Hvala vam, govorit ću na španjolskom. Mislim da se gotovo svi slažemo da se Europska unija mora kretati u smjeru stvarne unije kapitala i tu se doista radi o slobodnom eh, kruženju kapitala koje predstavlja jednu od temeljnih sloboda Europske unije. Vjerujem da moraju postojati dva načela koja ovdje eh, omogućavaju tržištima da budu otvorenije, integriranija, no istodobno konkurentnija i učinkovitija. Eh, Nesumljivo od toga bi korist imali svi osobito mali i srednji poduzetnici. Dakle, postoje neke sumnje koje su određeni kolege izrazili. Ja sam u potpunosti spreman potražiti rješenja u okviru ovog izvješća kako bismo osnažili mogućnost funkcioniranja na tržištu, jedinstvenom tržištu kapitala. Moj kolega, izvjestitelj, rekao je da moramo naučiti pouke, izvući pouke neke iz krize i sa tim se potpuno slažem, no moramo isto tako biti realni. Moramo biti svjesni da financijska kriza između 2007. i 2008. ili zapravo od tada pa do sada da je unutar toga sekuritizacija kao oblik financiranja i podizanja dostatnog kapitala dosta dobro funkcionirala. Najvažnija gospodarska kriza koju smo vidjeli u proteklim godinama zapravo je pokazala da ovakvi proizvodi razmjerno dobro funkcioniraju u cijelom poredku stvari. No, ovakav oblik proizvoda ima određeni, određenu stigmu određeni ugled koji je oštećen neodgovornim ponašanjem nekih koji funkcioniraju i rade s ovim proizvodima, a osobito u SAD-u. Paul Tang također je spomenuo financijsku stabilizaciju kapitala i to moramo uvijek imati na umu. Ne možemo si omogućiti da se vratimo na stanje prošlosti i financijsku nestabilnost koja ugrožava naša društva. To je nešto što bi doista bio svojevrsni leitmotiv e, obi izvješća. No istodobno moramo doprinijeti održivom rastu za Europu. I to su dva prioriteta. Financijska stabilnost i ekonomski rast. Nesumnjivo, od ključne važnosti i diversificirati izvore financiranja i ne sumnjam da kroz uniju tržišta kapitala koju pokušavamo stvoriti, e, da bismo zapravo trebali stvarati veće prilike za ulagače i malo izravnije ih povezati sa realnim e, gospodarstvom. Moramo dakle potaknuti financijski sistem koji će biti snažni, otporni, a to znači da se moramo usredotočiti na financijsku integraciju i e, osnažiti konkurentnost. Ne sumnjam da ukoliko stvorimo jedinstveni europski sistem sekuritizacije koji će biti visoko kvalitetan, da će to e, doprinijeti ovim ciljevima i dati snažni poticaj e, financijskim tržištima kapitala u cijeloj Europskoj uniji. Ali isto tako trebamo diversificirati naše um, izvore financiranja i pomoći e, mobilizirati kapital koji se trenutno ne koristi. Moramo dakle olakšati poduzećima, osobito malim i srednjim, da pristupe tim zajmovima kućanstva također mora imati lakši pristup zajmovima i nacrt ovog izvješća prije svega jedno od pitanja koje predlažem je promjena hjerarhije našeg pristupa. I to će biti ključni element ukoliko želimo učiniti ovaj paket uspješnim. I prijedlog komisije i vijeća predstavljaju zapravo važne prekretnice u stvaranju jednakih uvjeta diljem Europske unije. Mislim da je važno pošteno definirati kriterije za pristup zajmovima, ali ako uklonimo taj vanjski pristup rejtinga ili ocjenjivanja, to bi nam moglo pomoći u stvarivanju jednog usklađenog pristupa koji će biti kompatibilni američkom sistemu, a to je svakako pristup e, za koji se zalaže Središnja banka. Unija tržišta kapitala ne bi trebala isključivo biti usredotočena na velika poduzeća. Zapravo je bilo upravo suprotno. Trebali smo se pobrinuti da najviše od toga profitiraju mala i srednja poduzeća jer ona su ta koja doista najviše e, doprinose stvaranju radnih mjesta. Dakle, potrebno je osnažiti male i srednje poduzetnike nudeći im više mogućnosti za pronaći nove izvore financiranja. To je ono što će biti ključno. E, tako oni neće biti toliko ovisni kao što su do sada bili o malim zajmovima malih banaka blizu njihovih središta. Također će se otvoriti druge mogućnosti koje je potrebno istražiti primjerice ulaganja ne samo iz Europske unije nego i drugih zemalja i tu sam siguran da će unija tržišta kapitala zapravo biti jedna velika mogućnost, osobito za male i srednje poduzetnike. U tom kontekstu svi doprinosi i predlozi kolega bit će više nego dobrodošli i toliko s moje strane otvoren sam za sve vaše predloge. Hvala. Hvala Pavlo, prelazim na izvestitelju Sjeni, najprije riječ daljem SID-u, Jonas Fernandez, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Zapravo ovdje se bavimo s dva izvješća koja će imati vrlo jasan utjecaj na oporavak europskog gospodarstva, a to visi s druge strane o tome kako će se provesti europska politika, koji će mehanizmi ovdje funkcionirati i to će imati snažan učinak na efekt multiplikatora. Zahvaljujem Pavlu Zalbi na izvješću. E, nekoliko stvari bih istaknuo dakle, kako ih mi doživljavamo u zakonodavnom paketu. I sigurno sam da svega nekoliko točaka gdje se možda stajališta razlikuju. Što se izvjeća gospodina Zalbe tiče, jasno bih rekao da bila kakva revizija zahtjeva za kapitalom koja bi bila našem klubu prihvatljiva za STS-ove bi trebala izravno biti povezana e, sa pregovorima o izvješću Pola Tanga. Kao što sam rekao, dakle, svakako smo spremni pregovarati o zahtjevima za kapitalom i kako se pobrinuti da imamo jasan, transparentan sistem, ali rezultat ove, ovog sistema sekuritizacije uvelike će ovisiti o tome kakav će biti rezultat izvješća Poltanga. Dakle, ukoliko se usredotočimo na poboljšanje za standarda i zahtjeva, tada to moramo dovezati na izvješće Pola Tanga, i to će u potpunosti ovisiti na kraju krajeva o tome kakav će biti rezultat pregovora iz drugih izvješća. Oni će zapravo definirati kapitalne zahtjeve koje je potrebno primijeniti na sistem SDS-a. I početno stajalište mog kluba jest da agencije za kreditni rating ne bi trebale ponovno biti uvedene u ovu uredbu. To smo naučili na temelju protekle krize i tu moramo izbjeći situaciju gdje ocjene, rating koje agencije daju budu pobrkane, pomiješane sa internim sistemima. Dakle, agencije za kreditni rating po meni ne bi trebali biti uključene u uredbu STS-u i mislimo da to doista ne bi bilo dobro i vjerujem da se slažemo sa izvjestiteljem i njegovom vizijom. Dakle, alternativni sistemi E, mjerenja e, kapitalnih zahtjeva su dovoljno sigurni. A što se internog rejtinga i tog pristupa tiče, njega treba e, osnažiti, iako se tu ne slažemo sa prijedlogom izvjestitelja, da se to ocjenjivanje manji što se tiče unutarnjeg pristupa ocjenjivanja. Ako prihvaćamo sisteme koji ne postavljaju potpuno jasne, transparentno kriterije za rating i za korištenje strane agencije ili tijela za rating, to neće odgovarati. Što se sintetičke sekuritizacije tiče, Tang je objasnio o čemu se tu radi. No ako pogledamo prijedlog komisije, on omogućava liberalni pristup zahtjevima za kapitala pri modelima sintetičke sekuritizacije. Tada izdavač proizvoda odlučuje koji je najbolji pristup Dakle, to radimo, govorimo uglavnom o institucionalnim investicijskim proizvodima, no mi se zalažemo za e, oštrije, strože zahtjeve za sintetičku sekuritizaciju, a osobito one koje bi trebali e, snositi izdavači. Pues, en fin, están muy en el límite de lo que consideramos oportuno y eh, veremos a ver cómo evoluciona. Dakle, ja mislim da se do sada već išlo do granica onoga što smatramo prihvatljivim i e, preferiramo izvješće, e, pristup iz izvješća Tang. Dakle, želimo osnažiti zahtjeve za kapitalom za proizvode sekuritizacije imajući na umu pružanje pomoći malim i srednjim poduzetnicima. I dakle, smanjenje zahtjeva za manja i sretnja poduzeća, dakle, za zahtjeve, njih ne bi trebalo nužno snižavati, smanjivati, već se moramo pobrinuti da proizvodi o kojima se radi doista budu namijenjeni malim i srednjim poduzećima, a ne da ih se može prodavati u širem kontekstu. Dakle, doista sa zanimanjem čekamo e, ishod izvješća. Hvala vam, sada moramo i paziti na vremenski okvir. Prelazimo na klub zastupnika ECR-a. Said Kamal ima riječ. Hvala lijepa. E, prezentirat ću kako naš klub zastupnika razmišlja u ovom trenutku o ovoj temi. E, želim zahvaliti izvjestitelju. Najprije što se tiče metode, metode mi vidimo metodu koju je e, izvjestitelj e, primijenio i podržavamo cilj e, jednostavnosti. Međutim, pitanje je da li ikad možemo postići jednostavnost u vezi sa ovako kompleksnim proizvodima. ECR e se slaže s tim da treba potisnuti e, agencije za kreditni rating. E, međutim, neki dionici su izrazili zabrinutost, na primjer, znam da je i autoindustrija izrazila stajalište da će oni patiti ako se ne bude ostalo prilikom pri eksternom e, kreditnom e, rejtingu. Drugo pitanje je e, internog pristupa mi tu pozdravljamo primjenu e, proksi podataka, ali mi želimo osigurati da se da ovo koristi širokom spektru investitora i zato smatramo da je potrebna jasnoća smjernica i treba postići jasno E, jasnoću što se, toga, što se tiče onoga za kome je ovo namijenjeno. E, dopuštanje nadležnim vlastima da primjenjuju standardizirani pristup. Mislim da se svi moramo sjetiti za e, što zapravo znači STS. Znači jednostavno, transparentno i standardizirano. Mi ne želimo E, dopustiti industriji da proguraju što god žele. Dakle, pozdravljamo e, činjenicu da se e, priznaje da će i dalje postojati kompleksni proizvodi koji neće biti STS, ali mislim da je pitanje kako ćemo se dugoročno gledano postaviti prema ovom e, dvostrukom tržištu, dakle s jedne strane STS, s druge strane kompleksniji proizvodi. Hvala lijepa Saed. Sad dolazimo do kluba zastupnika ALDE, tu je naš e, izvjestitelj u sjeni Mark Tojera. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, drage kolegice i kolege, mnogo je toga već rečeno. Želim zahvaliti izvjestitelju e, na ovom izvješću E, postoji jedna zabrinutost da ćemo sad, da zapravo imamo e, da smo zabrinuti da će u okviru ovog cijelog paketa zapravo se e, baciti i žito skupa s kukoljem E, naravno da je ovo područje igralo veliku ulogu e, u, za, kod uzroka krize, međutim u Europi nisu svi vrijednosni papiri bili kritični, naprotiv postojali su cijeli, postoje cijeli niz vrijednosnica koji e, su vrijednosnica koje su bile sigurne i u krizi usprkos krizi. Dakle, mm, ove mjere neće nužno doprinijeti oživljavanju tržišta e, vrijednosnica u Europi. Mi razmišljamo o tome na u kojoj točki bi se tu trebalo e, zapravo nešto izmijeniti, odnosno kanimo uložiti amandmane. Smatramo da nema velike e, razlike između kavad Bonds i e, Asset Securities. E, pozdravljamo promjene koje je izvjestitelj Pablo Zalba unio dakle pokušaj da se e, agencije za kreditni rating e, na neki način e, isključi iz igre, međutim nismo sigurni da, je to moguće, odnosno da se s tim može postići, jer komisija i ESMA za sada nisu podastrele neko moguće rješenje. E, realno gospodarstvo u Europi e, u velikoj mjeri ovisi o tome, tu se radi dakle o mm, programima leasinga strojeva i e, autoindustriji, dakle i manja i veća poduzeća bit će doista pogođena ako izostane to financiranje, odnosno realno gospodarstvo će tu pretrpiti štete. Dakle, um, interesi realnog gospodarstva doista moramo um, imati u vidu i zato moramo se skupa razmisliti kako um, u ovom ovoj predloženoj uredbi možemo izbjeći to da realno gospodarstvo pretrpi štete. Dakle, moramo osigurati da ovaj pristup unutarnje e, procjene ostane u upotrebi i u budućnosti. U tom smislu mi ćemo uložiti amandmane, ali općeniti smjer u kojem e, ovo izvješće ide, e, dakle taj pristup e, klub zastupnika ALDE e, podržava. Hvala lijepa. Hvala lijepa Michael. A sada e, je na redu klub zastupnika GUE NGL. Fabio Demazi ima riječ u ime izvjestiteljice u Sjeni. Hvala lijepa, želim zahvaliti Pavlu Zalbi na ovom predlogu izvješća. Već sam objasnio naše općenito stajalište nasuprot onome što je Pavlo objasnio, mi ne vidimo snažne dokaze za vezu između ovih tehnika i financiranja malog i srednjog poduzetništva. Michael je rekao da ne bismo u Europi bili svjedoci ovih problema, da toga nije bilo. Međutim, E, neke zemlje kao Francuska upravo su kanile liberalizirati pravne okvire i da smo pričekali godinu ili dvije nakon toga vjerojatno bismo ovdje u Europi imali iste probleme do kojih je došlo u SAD-u. Znači e, banke imaju za cilj riješiti se e, loših papira iz svojih e, portfelja i naravno da se moraju njih riješiti, ali e, pitanje je kako da to izvedemo. Mi mislimo da je izvjestitelj donio prilično negativnu odluku da je dakle zauzeo jedan negativni e, pristup kada se suprostavio e, stalištu komisije e, mi smatramo da različite banke mogu imati različite e, pristupe odnosno težine i kritični smo prema tome što je izvjestitelj predložio smanjenje minimalnih zahtjeva za vlastitim kapitalom. Međutim, E, koji je predložio da se to snizi na 80% i konačno izvjestitelj e, se ne bavi prijedlogom komisije e, za smanjenje na 10%. Mi mislimo da bi to trebali puno više, ali u svakom slučaju zahvaljujem na ovom prijedlogu i sudjelovat ćemo dalje na konstruktivan način u radu na ovom izvješću, odnosno u raspravama. Hvala lijepa. Ne vidim nikoga od zelenih, pa riječ daje Marku Valiju. Izvoli. E, hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, prvo trebao e, nešto općenito i politički reći jer mi kao klub smo jako kritični kao što je prije rekao moj kolega prema sekuritizaciji o prijedlogu i izvjestitelja. Jer smatramo da to ne pomaže malim i srednjim poduzećima nego paradoksalno čak postoje ozbiljni rizici da se poveća sistemski rizik, e, rizik e, hipotekarnih kredita. To će pomoći bankama i financijskim operatera da na malo transparentan način upravljaju svojim, e, svojim operacijama. E, i što se tiče realne, realnog gospodarstva imamo razne dvojbe jer su veliki rizici. Mi bi željeli da se politika e, pozabavi s time da smanji te rizika, a rješenje bi bilo s jedne strane E, jedan posao kako bismo riješili taj sustav, ne ona, ovakav posao kao smo što napravili, nego ozbiljan posao u odvajanju Bamaka. Isto tako e, bi željeli potaknuti gospodarstvo. Međutim, ovaj argument kao da je tabu. Vidjet ćemo kako dugo će to biti tako, jer rješenja koja u ovom e, trenutku nalazimo ne ne ostvaruju nikakve plodove, osim za banke i financijske operatere. Što se tiče Pablovog izvješća, postoje određene kritike. Prvo imamo nekako e, nekakvo slabljenje bonitetnih, e, bonitetkih e, sigurnosti, a govorimo i o derivatima i o swapovima. Ne shvaćam koja je povezanost između realnog gospodarstva i ovoga. Moramo prvo shvatiti ako damo previše ovlasti financijskim operaterima, možda to može povećati sistemski rizik, a e, to onda neće imati e, koristi za realno gospodarstvo, a isto tako i problem sa izradom tih proizvoda. E, isto tako imamo vrlo malo transparentnosti. Shvaćam e, probleme sa vanjskim rejtinzima, međutim morat ćemo raditi na tome da e, radimo na tim rating agencijama koje će biti konkurentne i koje će imati e, neovisni rating. Jer ako ja dam jednoj banci mogućnost da se sama akreditira, onda je to jedan pakt koji neće funkcionirati. Isto tako e, utjecaj poluge bi trebalo e, smanjiti jer ako previše koristimo te instrumente onda ćemo stvariti sistemske probleme. Što se tiče trenčinga, to znači da u jedan proizvod stavljamo različite oblike rizika i po definiciji uvođenje svih tih, uvođenjem svih tih prijedloga stvaramo vrlo kompleksne i e, netransparentne proizvode i nestandardne proizvode i zato smo mi protiv toga jer iza jednog imena određenog prijedloga poslije skrivamo jedan prijedlog koji nije jednostavan i transparentan i standardan nego vrlo nejasan i vrlo složen i zato je naše stajalište protivno ali e, smo na raspolaganju da vam damo određene savjete ukoliko je potrebno. Hvala. Hvala lijepa. Nitko od e, drugih članova nije se javio za riječ. On ipak imamo jedno javljanje za riječ. U redu Nina Gilima riječ, a potom ćemo zatvoriti e, raspravu odnosno da ćemo potom opet riječ izvjestiteljima. Hvala lijepa. Samo sam htjela čestitati kolegi Polu na ovom nacrtu izvješća. Mislim da je e, vrlo ambiciozan i da je postigao ravnotežu između revitalizacije e, sekuritizacijskih proizvoda i a istovremeno mislim da pruža dovoljne garancije za financijsku stabilnost i e, Mm, mislim da je važno da se ne vraćamo u prošlost i da naučimo iz svojih grešaka. E, mislim da je pritom važno da imamo što bolji pregled nad situacijom, dakle e, gdje su rizici i e, na koga se prebacuju, prebacuje ta rizična imovina a sve do sada sve to zapravo nije bilo osobito jasno, bilo je skriveno u nekoj velikoj crnoj kutiji negdje. Ako dakle želimo postići veću e, sigurnost i ako želimo izbjeći mjehure e, u budućnosti, moramo postići veću transparentnost kao što je i izvjestitelj rekao dakle to je preduvjet za e, uspostavu jednostavne e, okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju. I zato predloženi registar, mislim, može doista pomoći, ali moramo biti moramo paziti da to učinimo na ispravan način. Još samo jedan komentar. Dakle, mi želimo privući novac e, za europsko gospodarstvo. To je onaj faktor koji se provlači kroz sve ove ideje. Međutim, ovaj nacrt e, bi e, ono što predviđa ovaj nacrt bi izazvalo prilične poteškoće za investitore izvan Europe i e, kao drugo kako bi registar funkcionirao mislim da je važno da bude neovisan i da neprofitan ja nisam sigurna u vezi sa ulogom koju pritom treba igrati esma e, eto toliko od mene Ponovno e, ponavljam želim zahvaliti izvjestitelju hvala lijepa nina i sada zaključne riječi čućemo sada izvjestitelja pol izvoli Hvala gospodine predsjedatelju. E, zahvaljujem svima na ovoj raspravi. Mislim da je bilo ovdje mnogo pitanja koja su potaknuta, međutim isto tako vidim da postoji i široki sporazum. Dakle, kao što smo rekli, trebamo transparentnost i odgovornost. To su važna načela na kojima moramo raditi. Isto tako postoje određene bojazne vezane za financijsku stabilnost. Isto tako čuli smo o problemu sistemskog rizika i e, moramo se i time pozabaviti. Pa vidimo da smo sada u ovom domu i razgovaramo o istoj temi. Možda imamo različita mišljenja, međutim e, mislim da se e, slažemo oko načela i to je pozitivno. Postoji mnogo pitanja na kojima još moramo raditi kako ćemo na neki način razmjerno primijeniti transparentnost i kao što je Nina rekla kako ćemo uključiti i treće zemlje, jer eh, eh, jer mislimo da ne postoji ta markacija STS izvan Europe i kako ćemo onda zadržati tu oznaku STS, a da eh, isključimo treće zemlje. Nakon ove rasprave zaista se radujem ovoj raspravi jer vidim kritičan i konstruktivan pristup e, istovremeno. Mislim da je to dobar temelj. Hvala Paul i na kraju za izvješće Pablo Zalba. Hvala gospodine predsjedavajućeg, hvala lijepa na svim kolegama, na njihovim e, izjavama. Svi su bili konstruktivni. Gospodin Jonas Fernandez je rekao da ćemo morati poboljšati e, tranzicijski mehanizam monetarne politike i to je nešto s čime se ja slažem. U ovim izvješćima mi smo e, stremili tomu da pokušamo doprinijeti prijenosu monetarne politike na Europsku središnju banku. Ne samo putem ovog izvješća, već i e, za cijelu Europsku uniju je to jako važno da e, integriramo financijska tržišta. Ako to postignemo, onda će to pomoći monetarnoj politici. Gospodin Fernandez je spomenuo i vezu između mog izvješća i izvješća kojeg je izradio gospodin Tang. Mi se svi s time slažemo, zato mi surađujemo prema zajedničkim ciljevima. Želio bih iskoristiti ovu priliku i zahvaliti gospodinu Tangu na njegovoj suradnji. Što se tiče pitanja poboljšavanja e, pristupa kapitalu za mala i srednja poduzeća, gospodin Fernandez je izrazio jedno mišljenje koje je vrlo slično mojemu. Možda ima malih razlika, ali siguran sam da možemo postići kompromis oko toga. Što se tiče onoga što je rekao gospodin Kamal, ja se slažem, odnosno shvaćam vaše dvojbe vezane za situaciju, hijerarhijsku situaciju. Međutim, mislim da imamo zajednički cilj, a da poboljšamo sustav, a mislim da putem dijaloga možemo postići kompromis. Ja se slažem s njime e, da postoji potreba da smanjimo kompleksnost i da shvaćamo vezu između različitih izvješća. Što se tiče e, komentara gospodina iz Liberala, ja dijelim njegove dvojbe i njegove primjedbe vezane za ono na koji način bi ti proizvodi trebali biti korišteni tijekom financijske krize. Međutim, mislim da ova stigma ne bi smjela utjecati na naš rad ovdje. Umjesto toga moramo e, uočiti koji su pravi problemi, a ne da stigma tih proizvoda utječe na nas na negativan način. Što se tiče ABCP-a, to, je programa komercijalnih zapisa osiguranih imovinom. Gospodin Tojer je rekao da ti proizvodi ne bi na njih ne bi e, trebalo e, ne bi trebali imati negativan utjecaj na e, realno gospodarstvo. A što se tiče komentara e, gospodina Zguja, istina je, trebamo biti svjesni problema, trebamo pokušati riješiti problem e, rating agencija na, na širi način, i shvaćam ove kritike koje je dao GUE vezano za e, pristup unutarnjeg rejtinga. Što se tiče kritika o minimalnim zahtjevima, jedan od ciljeva koji mi imamo je da povećamo financiranje za mala i srednja poduzeća. Mislim da je to jedan od načina da to postignemo, ali naravno otvoren sam za dijalog ukoliko ima boljih ideja. Mislim da je to jedan cilj koji svi dijelimo, da poboljšamo financiranje malih i srednjih poduzeća. I kao što je gospodin Vali rekao, ako je cilj poboljšati financiranje malih i srednjih poduzeća, svi smo volji poslušati potencijalne rješenja. Hvala lijepa. Sad ću najaviti da 20. Eh, srpnja ćemo imati rok za amandmane za STS, a 22. srpnja u 12 sati i za e, izvješće padla. Svjesni smo toga a u jesen ćemo glasovati na ekonu i e, ove godine još na plenarnom zasjedanju. Malo ćemo napraviti pauzu kako bi naši kolege iz odbora EMPL mogli, e, mogli ući u prostoriju i onda ćemo čuti